Poštovani kolege, molim vas sjednite. E, počet ćemo. Hvala vam što ste došli. Pozdravljamo, srčno pozdravljamo naše e, goste, govornike s ove strane podija najavit ću ih odmah e, nakon nakon uobičajenog usvajanja e, ovog dnevnog reda ovog izvanrednog sastanka odbora LIBE. E, izvanredni sastanak zato što je ovo izuzetno naporan tjedan u našem kalendaru kalendar je ove godine e, ovaj tjedan usredotočen na saslušanja, naravno, saslušanja povjerenika koji e, su vrlo visokog e, profila i mi sudjelujemo barem na četiri saslušanja i još smo pozvani na dva druga saslušanja. Jako smo zaposleni ovih dana ali e, našli smo e, vremena i za ovu točku odbora Libe, e, to su, o tome su lučili koordinatori. Kao prvo što se tiče jezičnog režima imamo prijevod na sve službene jezike osim malteškog, latvijskog i irskog. Zahvaljujemo na razumijevanju. Zatim E, podržat ćemo preporuke koordinatora. Podržavamo preporuku e, pravila 214 e, bilješke o sastanku mogu se pronaći u dokumentima koji su osigurani za ovaj sastanak. Mi podržavamo e, preporuke koordinatora, pretpostavljam, svi to podržavamo i idemo na našu današnju točku, a to je e, saslušanje o e, potrazi i spašavanju na Mediteranu. Gospodin Mahidi, jedno kratko pitanje. Želio sam pitati je, hoćemo li imati minutu šatnje, šutnje za godišnjicu Lampedusa? Da, a to je uloga predsjedatelja. Da, ja sam samo htio pitati hoćemo li imati tu minutu šutnje. Imate javljenje po poslovniku? Samo da budemo sigurni, znači E, hoćemo li imati dva kruga pitanja ili samo jedan krug pitanja ili još bolje? Znači, hoće li svatko od nas moći e, formulirati pitanja dva puta ili samo jednom? I hoće li koordinatori prvi govoriti zato što to ne piše u uh, Chairs Notes? <laughs> A la Da, E, znači, predsjednik odbora je taj koji će najaviti ne samo sljedeću točku na dnevnom redu, nego također i postupak koji moramo slijediti. Dakle, dopustite mi da nastavim. Odmah ćemo sada najaviti kakva će biti struktura ovog razgovora koji ćemo imati. I was announcing exactly the, point. Upravo sam najavio um, ovu današnju točku. Danas je 3. E, e, listopada 2019. U Njemačkoj je to nacionalni praznik. Isto tako je to e, zapravo i obljetnica potapanja broda koji je nosio migrante prema Europi na sredozemlju, znači kod Lampeduze. E, velika tragedija je to bila 2013. godine i od tada praktički redovno na našoj plenarnoj sjednici u Strasburu e, slušamo i o daljnim e, takvim strašnim tragedijama na Mediteranu. Šest godina nakon što smo se toliko šokirali, mnogi ljudi i dalje umiru na sredozemlju pokušavajući doći na europske obale e, sredozemlja. 2016. je Europski parlament usvojio rezoluciju o situaciji na Mediteranu e, i mi to nazivamo holističkim pristupom imamo dva ugledna člana Libea koji su supotpisali tu rezoluciju kao izvjestitelji, gospođa Mecola i kolega koji nije više ovdje sa nama, kolegica Cecil kienge e, Novi pogled na migraciju e, i e, odgovor Europske unije, osobito na e, potrage i spašavanja na sredozemlju kako bi se spriječile smrti e, onih koji pokušavaju doći na naše obale. 2018. je parlament od komisije zatražio da predstavi smjernice o takozvanoj e, direktivi o facilitaciji kako bi se izbjegla kriminalizacija humanitarne pomoći. Međutim, do sada komisija e, nije e, izišla s prijedlogom. Uloga Frontexa je tu osnažena. Imamo operacije. Operacija Sofija je proširila svoj mandat, ali samo ograničeno na e, operacije iz zraka, ne više na operacije na moru, a trgovački brodovi i nevladne organizacije sve su aktivnije u spašavanju života na moru. Oni doista riskiraju e, kriminalizaciju e, u provedbi, zbog provedbe te humanitarne pomoći. Nedavno je na Malti sklopljen e, sporazum s ciljem osiguranja stabilnijeg rješenja e, za iskrcaj tih ljudi, no potrebno je pojašnjenje, uključujući pojašnjenje uloge koju će igrati komisija. Mi smo e, dakle na naš dnevni red e, sazvali ovo posebno saslušanje. Imamo e, goste, govornike koji će nam pomoći imati jasan pregled situacije, koji će ocijeniti nedostatke u zakonodavstvu i predložiti put prema dalje. Ovaj sastanak ima za cilj da e, postane i dio e, nacrta rezolucije. E, biće glasovanje na našem odboru 21. listopada, te će se to predati na, na plenarnu sjednicu i to na drugu sjednicu u listopadu, dakle sljedeća plenarna u Strasburu. E, imat ćemo pitanja i odgovore nakon što čujemo predavanja naših e, gostiju ovdje, govornika, e, a Michael Schotter će nas obavijestiti o najnovijim razvojem situacije na ovom području. Thomas Mulder iz Europske agencije za temeljna prava, gospođa Karola Rakete koja će reći nešto o svojim iskustvima kao kapitanica e, pomorske straže o spašavanju migranata na moru. Kapetan Andrea Tassara iz talijanske gardije Kostera, obalne straže u ime talijanskih tijela i Frontexov izvršni direktor Fabrice Ležari koji će razmijeniti svoja mišljenja s nama putem video linka budući da e, nije mogao doći jer Frontex je u Varšavi u Poljskoj i nije bilo lako, odnosno nije, nije lako da on dolazi ovom onoliko često koliko bismo mi to željeli, ali on će svoju izjavu dati putem ovog video linka. Prije nego što nastavimo, E, te čujemo barem 10 minuta od svakog e, od gosti, naših gostiju. E, prije samog početka imat ćemo dva kruga pitanja i odgovora. Mm. A sada predlažem minutu šutnje u sjećanje svih žrtva, svih tragedija na Mediteranu. Thank you Hvala svima. Nastavit ćemo. Važno je e, paziti na tajming. Imamo dva sata, dakle do 11 sati je planiran ovaj sastanak. I moram vas podsjetiti da e, vaša pitanja koja ćete uputiti panelistima ovdje trebamo ograničiti na jednu minutu. Sigurno ćemo e, imati e, zastupnike, prvi krug politički klubovi, a e, zatim vrijeme za pitanja za naše paneliste. Prvi, prvo predstavnik komisije. Mihal Šoter, direktor za migracije, zaštitu i vize. Imate 10 minuta maksimalno. Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala što ste me pozvali danas na ovu važnu temu e, potrage i spašavanja na Mediteranu. Ovo saslušanje je doista u pravom trenutku danas na, na današnju obljetnicu E, iako mm, broj izgubljenih života se smanjuje, on je još uvijek previsok. Svaki e, izgubljeni život je tragedija i kao što je naglašeno spašavanje života će, je uvijek bilo i uvijek će nastaviti biti prioritet ove komisije. Naša je moralna dužnost i pravna obveza spašavati živote na moru i dati zaštitu onima koji spašavaju bez obzira na rizik od e, kaznenog progona. Sada pokušavamo pronaći održiviji i pouzdaniji pristup e, potrazi i spašavanju i koji treba zamijeniti ad hoc rješenja. Tijekom proteklih godina operacije Europske unije odigrale su ključnu ulogu na Mediteranu, pomogle su spasiti tisuće života. Europska unija je osnažila naše kapacitete spašavanja na, na sredozemlju. E, spasili smo e, skoro 730 tisuća ljudi od 2003. Operacije Temis e, Poseidon i Indelo nastavljaju funkcionirati. Nažalost, sporazum oko nastavka operacije Sofija e, nije optimalan kao što je nekoć bio iz perspektive e, potrage i spašavanja. Komisija je opredjeljena odraditi sve što je u njezinoj moći, kao što je to i činila ovih e, godina, kako bi osigurala svu podršku i kako bi dala svoj doprinos gubitku života na moru. Istovremeno naši odgovori na politike na ovom području moraju biti dio sveobuhvatne strategije na području e, migracija, moraju, e, moraju biti između ostalog dosljedni sa politikom smanjenja neregularnih e, tokova i suzbijanjem krijumčarenja. Komisija čini sve što je u njezinoj moći, no ne smijemo izgubiti i zvida i pitanja kompetentnosti, odnosno ovlasti za ovo područje. E, potraga i spašavanje je nacionalna ovlast e, temeljem međunarodnog prava i Europska unija nema E, službeno ovlasti koordinacije ovih e, aktivnosti niti određivanja luka iskrcaja. To je u nadležnosti nacionalnih tijela. No komisija je naglasila da Europska unija i države članice su vezane sa e, dužnošću pomaganja plovilima koji su u nevolji na moru. E, paralelno smo se suočili sa izazovima koji su potrebni kako bismo pružili aktivnu podršku. Tijekom ljeta komisija je posebno bila aktivna u koordinaciji e, vježba e, iskrcaja što je pomoglo kod facilitacije iskrcaja. U 14 prigoda koordinira, komisija je upravo koordinirala iskrcaj e, i više od tisuću osoba je na taj način iskrcano, prebačeno u druge države članice pa i u Norvešku od lipnja protekle godine. Trenutačno imamo 750 osoba koje su se iskrcale e, tijekom zadnjih nekoliko mjeseci, a koje su u procesu transfera na temelju E, preuzetih obveza. Ukupno smo e, vidjeli da 15 država članica je sudjelovalo u tim, e, u tim akcijama i tu je komisija na najvišoj razini imala vrlo važnu ulogu koordinacije, a države članice sa državama članicama koje su spremne pokazati svoju solidarnost kod takvog premještanja. E, u odlučivanju e, neka pitanja odlučivanja o tome gdje će se dogoditi iskrcaj konačno su nadladana. E, komisija također potiče države članice da se dogovore oko privremenih aranžmana oko iskrca. Stoga mi pozdravljamo sporazum iz Malte. Važno je da države članice koje se druge države članice pridruže ovome ovim naporima kako bi mehanizam solidarnosti bio učinkovitiji. Da sudjeluju u tim nastojanjima oko solidarnosti, o tome će biti riječi na Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove sljedeće, e, sljedeći tjedan. U međuvremenu ćemo e, pružati aktivnu podršku podršku na financijskoj e, i političkoj razini. E, zadaća koordinacije pokriva e, registraciju iskrcanih migranata i predlaže se distribucija države članice u skladu sa preuzetim obvezama i da se zajamči pošteni i učinkoviti proces. Ti elementi su svi obuhvaćeni operativnim postupcima i imamo i podršku agencija Frontexa i Ureda za azil. Ne možemo razgovarati o potrazi i spašavanju na sredozemlju, a da ne govorimo i o aktivnostima nevladinih organizacija. Komisija prepoznaje i uvijek je hvalila ključnu ulogu nevladnih organizacija u spašavanju života na moru. Jednako kao što smo i uvijek naglašavali važnost da svi koji su uključeni e, da osiguraju da se relevantna međunarodna pravila uključujući pravila e, zaštiti ljudskih prava budu poštovana. To se odnosi na sve koji sudjeluju u ovim aktivnostima. Imamo, e, imamo programe kao što su ShadeMed koji su pokrenuti upravo u ovu svrhu 2016. E, godine kao nadopuna operaciji Sofia kako bi podržali koordinaciju svih uključenih u pretragu i spašavanje pružanje što se tiče pružanja humanitarne pomoći migrantima, e, mi surađujemo sa Europskim parlamentom koji je usvojio rezoluciju kojom poziva na donošenje smjernica kako bi se spriječila kriminalizacija e, niti jedan oblik e, pomoći migrantima, bilo onima koji su u nevolji na moru ili čak u nevolji na teritoriju Europske unije, ne bi smjeli biti kriminalizirani. E, zakonodavstvo o neovlaštenom ulasku e, ne, to ne iziskuje od država članica. Ocjena pravnog okvira iz 2017. E, prepoznaje nedostatak jasnoće u odnosu na klauzulu o humanitarnom izuzeću i imamo i angažman svih agencija i kriminalizaciju u različitim kontekstima. Komisija je se angažirala u različitim sastancima i u dijalogu na provedbi postojećih pravila. Imali smo sastanak 2018. a i raspravu sa nacionalnim državnim odvjetnicima u Eurojustu i ranije ove godine imali smo i najnovija e, istraživanja i nalaze tih istraživanja po ovom pitanju. E, Podsjetit ću i na dramatičnu situaciju u Libiji koja ima značajan utjecaj na migracijske tokove na sredozemlju. Ozbiljno nas brine pogoršanje uvjeta na terenu od kad su se povećala neprijateljstva početkom travnja. Nakon e, napada na e, e, kamp u Težuri imali smo zajedničku intervenciju gdje smo pozvali e, na brže preseljenje iz Nižera i direktne intervenencije u Libiji. Postoji hitna potrebna, potreba da reagiramo s obzirom na situaciju u e, Libiji e, i i da se angažiramo sa libijskim tijelima po ovom pitanju. Angažman u Libiji odrađuje radna skupina koja jest ostvarila rezultate, koja je pomogla e, osnovati e, objekte u Tripoliju, pruža pomoć e, i otvara vrata preseljenju. To se odnosi na 55 tisuća migranata koji u tome sudjeluju na na dobrovoljnoj osnovi i imamo i dobrovoljno povratak e, migranata uz pomoć IOM-a koji dobivaju reintegracijsku pomoć e, motivi ljudi koji prelaze sredozemlje da bi došli u Europu su vrlo snažni. Oni čak i riskiraju e, svjesno svoje živote jer ne vide druge alternative. To našu zadaću otežava, našu i otežava i našu odgovornost. Moramo ponuditi vjerodostojne alternative, ali ne možemo to učiniti sami. Trebamo raditi u partnerstvu sa državama, e, porijekla državama tranzita i različitim organizacijama, a i ruku pod ruku sa organizacijama civilnog društva. Trebamo izgraditi svoje politike kao dio šire strategije rješavanja migracija od samih korijenskih uzroga do e, suzbijanja krijumčarskih mreža koje tu doista e, e, su vrlo okrutne. Hvala gospodine Šoter. Mogu reći da vaše izjave su snažne i precizne. A sada se okrećemo drugom panelistu Tomašu Molnaru iz Europske agencije za temeljna prava. on će nam nešto reći o tim aspektima ljudskih prava u ovoj mediteranskoj tragediji. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče što ste mi dali riječ. E, zadovoljstvo mi je i privilegi što mogu biti ovdje. Dame i gospodo, kao što možete vidjeti na ekranu, ja ću e, govoriti o pravnim aspektima potrage i spašavanja i to u svjetlu međunarodnog i europskog prava. A tu imamo e, taj prioritet ljudskih prava. Želio bih e, reći da u kontekstu pomorskog prava pravo na život je legalni imperativ, dugoročni imperativ. E, imamo dužnost da se ljudima e, koji su u opasnosti na moru pruži pomoć. To nije sada e, pitanje pomoći, humanitarne pomoći. To je ključna obveza koja je upisana u međunarodno pravo. E, međunarodno pomorsko pravo traži od država članica da isto tako u svoje rane mjere upozorenja te također odgovore e, što se tiče aktivnosti potrage i spašavanja. A kad govorimo o pravnom pejzažu, možemo vidjeti sveobuhvatni okvir međunarodnog prava na ovoj tablici koju vidite, e, koju vidite pred sobom e, sadržava sažetak e, ugovora na međunarodnoj razini. Prvo imate UN, UN konvenciju o pravu mora, UNCLOS. Tu imamo prav, obveze privatnih i javnih državnih plovila za pružanje i spašavanje, e, pružanje pomoći i spašavanje e, ljudi na e, svijetu, na moru. Ono što je izuzetno važno da države članice osnuju, zapravo države osnuju učinkovite službe za spašavanje na e, moru a e, isto tako EU je dio međunarodnog prava te je potpisnica UNCLOS-a i u tom smislu UNCLOS je dio i europskog zakonodavstva. Nakon toga imate isto tako određene temeljne obveze što se tiče e, sigurnosti ljudi na moru, tu imamo obveze da se e, ustanove praktične, znači službe državu po državu za spašavanje na moru. Države članice su dio te konvencije. A nakon toga imamo i konkretne e, međunarodne konvencije o spašavanju i potrazi na moru. Radi se o šemi koordinacije tih postupaka na moru, te također e, tu imamo obvezu država članica da organiziraju službe potrage i spašavanja po regijama. I imamo tu inicijalnu obvezu da se pomoć mora dati e, svakoj osobi koja je u opasnosti na svijetu bez obzira na e, opasnosti na moru bez obzira na e, njezino porijeklo i tako dalje bez obzira iz koje države dolazi. A sad e, krenimo dalje i pogledajmo što EU zakoni i zakonodavstvo kaže o tome. Imamo uredbu o e, pomorskim granicama. Radi se o instrumentu koji se primjenjuje ako države članice obavljaju nadzor granica i to u suradnji sa e, Frontexom. Tu imamo znači to ograničenje područje primjene. No, u svakom slučaju tu imamo upisane te međunarodne e, obveze, ugovore, konvencije, to je isto tako i to tu imamo upisanu i tu ključnu obvezu da se svakoj osobi opasnosti na moru mora pružiti pomoć. Izuzetno je važno vidjeti da uvodna izjava 14 ove uredbe govori o tome da e, nijedano plovilo ne smije biti predmet sankcija zbog jedinog razloga da su spasili određene e, ljude na moru i doveli ih do sigurnog tla. U uvodnoj izvevi 15 imamo i obveze koje govore da e, osoba u opasnosti mora biti zbrinuta na sigurno mjesto. Nakon toga krenimo na operativne e, odredbe ove uredbe o pomorskim granicama. Prvo članak 9. Tu imamo zbilja e, u detalje opise situacija i potrage i spašavanja. Govori se o tome da se svakoj osobi ili plovilu treba pružiti pomoć na moru ako se nalazi u, e, ako se nalaze u opasnosti. Tu se isto tako popisuju e, određene obveze što se tiče infrastrukture i tako dalje. A ova riječ opasnost je izuzetno važna. U e, članku 10 imamo iskrcavanje i tu se definira to sigurno mjesto. Na kraju moramo reći da sve te obveze moraju biti e, povezane sa e, ovim odredbama o temeljnim pravima koje su upisane u ovu uredbu. Tu imamo isto tako neke e, zaštitne mehanizme što se tiče iskrcavanja u trećim zemljama, znači procjenjivanje situacije u trećoj zemlji, imamo kriterije na osnovu kojih se to radi, te također e, imamo i odredbe o prijenosu podataka o spašenim osoba, osobama trećim zemljama. Vrlo kratko, jedan sažetak ključnih koncepata. Već sam nešto rekao o tome, ali mislim da moramo imati zajedničko razumijevanje što to sa zakonske perspektive znači. opasnost. Što to točno znači. E, radi se o situaciji gdje postoji e, razumno uvjerenjem da osoba ili posada jednog broda su u opasnosti, da je ta opasnost iminentna. I u tom smislu se onda pokreću te odredbe konvencije o spašavanju. E, spašavanje, rescue, je također definirano ovom uredbom, te se govori o tome da se preživjelima treba dati svaka vrsta pomoći, medicinska i tako dalje, te da ih se mora odvesti do sigurnost mjesta. A što to sigurno mjesto znači? To je ključna e, stvar, ali to nije e, regulirano u konvenciji o spašavanju, no e, regulirano je u sudskoj praksi, takozvanom mekom za međunarodnom zakonu što se tiče pomorskog prava. A imamo isto tako i ne obvezujuću definiciju koja kaže da je sigurno mjesto ono gdje, si, gdje e, preživjeli nemaju, e, nisu izloženi nikakvoj e, opasnosti te koje im omogućuje da dostignu svoju finalnu, svoje finalno odredište i to u skladu sa ovim principom neprisilnog vraćanja. Govorimo isto tako i o ovom e, principu e, koordinacijskih e, centara te također regija gdje imamo definirano to spašavanje. To je definirano u međunarodnom zakonu te također u instrumentima europskog zakonodavstva. I na kraju možete vidjeti ovdje kartu ustanovljenih tih e, regija za potragu i spašavanje u Mediteranu, u Sredozemlju. Možete vidjeti kako to izgleda. I sada dolazim do zadnjeg slajda svoje prezentacije. Ne smijemo ovdje, i to je izuzetno važno, izgubiti iz vida ovo motrište ljudskih prava. Sve ove obveze tu, e, tu kako bi se zaštitili, e, zaštitila temeljna prava a jedno od temeljnih prava je pravo na život. To e, ključno ljudsko pravo se štiti na međunarodnoj i na europskoj razini. I to znači da države članice imaju pozitivne dužnosti i obveze E, već 1982. E, godine e, međunarodna tijela su podcrtala da pravo na život znači poduzimanje određenih pozitivnih mjera. To je upisano isto tako i u sudsku praksu Međunarodnog kaznenog suda. Potraga i spašavanje je jedna od takvih mjera i to ne smijemo izgubiti iz vida. Hvala. Hvala gospodine Molnar. Vi ste predstavnik Europske agencije za temeljna prava, a sada eh, krećemo dalje sa našim govornicima. E, i gospođa Karela Rakete, kapetanica broda e, Sea Watch, će s nama podijeliti svoje iskustvo u ovom vrlo problematičnom scenariju u kojem, kojem smo bili svjedoci ovog ljeta. Časni članovi Europskog parlamenta, dame i gospoda, hvala što ste me danas ovdje pozvali. Jako mi je drago što ovom odboru i e, svim sudionicima mogu govoriti o ovim e, aspektima potrage i spašavanja na e, svijetu. E, na moru. E, jako mi je drago što mogu ovdje govoriti isto tako ovom e, prilikom ove sramotne obljetnice gdje je više od 300 ljudi izgubilo život na Mediteranu. E, u države članice su se nakon toga angažirale u eksternalizaciju svojih politika i na takav način su delegirale intervencije e, drugim državama, e, na primjer Libiji. No, ipak e, postoji nada, budući da tu imamo i civilno europsko društvo na moru. Tu u njihovo djelovanje upisana ta solidarnost i poštovanje ljudskih života ja sam 2016. E, se pridružila kao neovisni dobrovoljac e, si voću i mm, tijekom misija smo e, spasili tisuće života. A u, tim misijama su bili uključeni i europski vojni brodovi. Tijekom tih misija sam vidjela mnoga plutajuća tijela, ljudi su patili Martin, jedan od naših volontera e, koji je e, otac e, troje djece je isto tako u jednom trenutku iz mora izvadio tijelo malog dječaka. Nije mogao prihvatiti da taj dječak više nije živi. Nad njim je plakao kao nad svojim vlastitim djetetom. Isto tako, imali smo tu obvezu da se požurimo kako bismo spasili ljude prije nego što se, e, nego što bod, e, brod potone. A e, sudjelovala sam i u misijama gdje smo onda te ljude morali vratiti u Libiju, u zemlju iz koje su upravo pobjegli. Neki su bili... Isto tako e, sam sam bila dio misije gdje smo na moru morali ostati 19 dana i objasniti onima koje smo spasili da ih nitko ne želi prihvatiti. Bilo je teško e, biti europski građanin u tim trenucima i osjećala sam se posramljeno. Bez obzira e, E, što su mediji e, zbilja upirali e, svu pozornost na ono što se događa. Ja sam bila sama u toj situaciji i jedni za drugima su odbijali pomoć. Ovaj slučaj si je još jednom zapravo stavio Europsku uniju pred svoju vlastitu sramotu. E, a to je, e, tu pokazuje da zapravo se nisu mogli dogovoriti da podijele na sigurno mjesto tako mali broj ljudi. Imali smo taj humanitarni brod sa iscrpljenim ljudima, ali jednostavno ih nismo mogli dovesti na sigurno mjesto. Ono e, što se zapravo događalo da su ti ljudi bili e, opasnost sigurnosti i javnom i e, redu i miru. Bila sam u kontaktu eh, sa mnogim predstavnicima institucija nakon što smo ušli u luku, ali gdje ste bili kad smo zapravo tražili svim i medijskim i diplomatskim kanalima da se nešto riješi? Gdje ste bili kad se tražilo to sigurno mjesto? Eh, eh, bili smo svjedoci da se krši e, konstantno da se krše ljudska prava tih ljudi. Nakon 17 dana e, ono što sam napravila je zapravo e, bio čin odgovornosti i prema svima za koje sam odgovarala na brodu i prema sebi. ja sam napravila to što sam napravila, nakon toga su mi rekli da, da ću biti optužena. ja ono što sam osjećala je da e, nisam mogla preuzeti odgovornost za sve te ljude na e, brodu. Mogu reći da se polako gubila ta veza između posade i spašenih ljudi. Povjerenje je nestajalo. Bojala sam se onoga što će se dogoditi. Pokušala sam e, napraviti e, što je bila moja dužnost i tražeći e, pomoć od svih nadležnih tijela. Ja sam bila odgovorna kao kapetan za život ovih ljudi, ali prije svega sam bila odgovorna kao osoba i čovjek E, imali smo isto tako i veliku kampanju u e, Njemačkoj. Imali smo ljude koji su bili e, spremni spašene ljude primiti. Što se tiče iskrcavanja spašenih ljudi, to mora biti u skladu sa zakonom i to ne smije biti predmet nekakvih ad hoc pregovaranja te također motivacija država članica nekim nepoznatim e, interesima. To nije održivo i nije odgovorno. Ono što je potrebno da se promijeni sustav. Ovaj privremeni dogovor o premještanju je e, nešto što e, zapravo ne uzima u obzir E, temeljna prava i ljudska prava. Oni e, koji su spašeni od e, strane nevladinih organizacija nemaju pravo na taj sustav i zbog toga i svega toga izuzimamo i ovo ključno mjesto lokalnih zajednica. Ono što je izuzetno važno da se stvori humanitarni koridor iz Libije. Isto tako moramo reformirati E, sustav e, sljedećih tjedana kako bismo osigurali da ljudi s jedne strane budu spašeni, a s druge strane da imaju i pristup cijelom ovom postupku dobivanja azila. Moramo imati reformu Dublina, ali prije toga moramo imati i sigurni prolaz. E, u ovom trenutku još uvijek sam pod e, kaznenom istragom u Italiji e, zbog toga što sam spasila ljude od opasnosti na moru. Ja se ne brinem budući da sam ja prije svega zaštićena moralnim pravom spašavanja ljudi na moru kao temeljnog ljudskog prava. Nakon toga je e, e, brod bio e, zapljenjen, a nakon toga oslobođen a kao konsekvenca kaznenog prava i dalje brod ne može ploviti. U trenutku kad vidimo svakodnevne situacije gdje se to pravo na spašavanje provodi, isto tako smo svjesni i E, e, toga da mnogi slučajevi jednostavno nisu riješeni i mnogi ljudi nisu spašeni. Neki e, 80 e, sati je jedan brod sa ustrašenim ljudima bio ostavljen, a nakon toga vraćen Libiji. Tu nitko ne odgovara za to Isto tako svaki put e, kada plovilo nevladine organizacije e, provodi e, tu obvezu spašavanja ljudi, otvara se kaznena istraga. Ne smijemo kažnjavati ljude koji brane temeljno ljudsko pravo i međunarodno pravo. Ovo što se događa i ostavljanje ljudi e, na moru da agoniziraju postalo nešto institucionalno, a ljudi koji se protiv toga bore i spašavaju ljude postaju predmet kaznene istrage. Hvala. Hvala vam gospođo Rakete na vašem e, svjedočanstvu. Nakon evo pokazao je ovaj dugi e, pljesak, e, zapravo je bio za vas simboli hrabrosti i poštovanja. jako ste osobno posvećeni tom cilju. I naravno, sigurno će puno pitanja biti usmjereno vama nakon što završimo sa ovim svim izlaganjima koje imamo. Imamo nekoliko gostiju koji su uključeni u ovo saslušanje vezano uz draganje i spašavanje na sredozemlju. Sada nastavljamo sa našim četvrtim gostujućim e, gostujućim Mm, govornikom Andreom Tasarom iz e, obalne straže Republike Italije koji je eto jako puno spasio života i mi smo također spremni sada čuti vaše e, svjedočanstvo. Dobro ste došli na naš odbor. Izvolite gospodine Andreja Tasara, imate riječ na 10 minuta. Hvala gospodine predsjedniče. E, nastavit ću na talijanskom naravno. Gospodine predsjedniče, dragi članovi ovog odbora, ja vam se sada obraćam i šaljem pozdrave i u ime naše glavnog zapovjednika Giovanja Petorina, e, talijanske obalne straže i svih 11.000 e, muškaraca i žena pripadnika naše obalne straže. Hvala vam na prilici da danas budem ovdje i da dam svoj doprinos sa tehničke strane obalne straže. Naš cilj je da malo bolje shvatimo taj e, fenomen spašavanja na moru migranata u, u, središnjem, u sredozemlju. Trebamo primijetiti da od 1991. do danas da je naša obalna straža spasila otprilike milijun migranata na sredozemlju. E, kolegice, kolega je već sada naveo sve konvencije i pravne okvire e, spašavanja na moru, UNCLOS konvencija, SOLAS konvencija, i također na neki poseban način i Hamburška konvencija iz 79. godine koja e, obvezuje kako zapovjednike, tako i kapetane, tako i predstavnike centara za spašavanje na neki način e, konvencija SAR za traganje i spašavanje kaže da se mora pružiti pomoć svim osobama koje su u opasnosti na moru bez obzira na nacionalnost, za njihov status ili na okolnosti u kojima e, se ta osoba nalazi. Osim toga, konvencija SAR e, pokušava potaknuti na suradnju među državama kako bi se zajamčilo poštivanje tog načela integriteta. I konvencija SAR također poziva sve države da odrede svoje područje odgovornosti u kojima će vršiti akcije traganja i spašavanja. Nisu sve države ratificirale ovu konvenciju, a smjernice Međunarodne pomorske organizacije predviđaju da je prvi centar za pružanje pomoći E, ima odgovornost, znači koji primi SOS e, e, poziv, ima dužnost reagirati čak i kada se taj događaj odvija izvan njegovog područja nadležnosti. Dakle, dok se ne angažira znači centar koji je baš odgovoran za to područje, do tada time se mora, baviti onaj koji je prvi zaprimio poziv. Na taj način se neopozivo obezuje obvezuje nadležne vlasti da preuzmu odgovornost za te osobe. Naravno da se time ne zaključuje sama operacija, budući da se operacije mogu smatrati zaključenima isključivo kada se osobe iskrcaju na sigurno mjesto, dakle place of safety, sigurno mjesto. Iz tog razloga Znači, mjesto da se utvrdi to sigurno mjesto e, u suradnji sa svim drugim e, interesnim e, nadležnim vlastima je nešto što može zaokružiti ovu akciju traganja i spašavanja i uspješnu koordinaciju. Kaznene kriminalne organizacije koje se bave trgovinom ljudima iskorištavaju takve prilike i također vrlo često bez znači ukrcaju na plovila bez zastava sastave jako veliki broj ljudi i na neki način e, ih pošalju na more i onda prisiljavaju i privatna i javna tijela da pruže pomoć tim ljudima na moru. E, to je nešto što se iskorištava od strane kazanih organizacija. E, ono što se mora napraviti, a to je suočiti se s potrebom da se pomogne e, svima onima koji se nađe, nađu u slučajnoj opasnosti na moru, a ne onima koji su namjerno to uzrokovali. Ali ovo je znači, vrlo diskutabilna situacija. Kada govorimo o središnjem sredozemlju, jedina država koja, iako nije ratificirala Hamburšku konvenciju, e, ali je znači oni nisu e, znači, e, identificirali, odnosno nisu prenijeli u svoje zakonodavstvo konvenciju SAR, to je Tunis. E, Libija je ratificirala Hamburšku konvenciju i formalno je deklarirala svoje područje odgovornosti 14.12.2016. godine i to se može naći na, u sustavu za Global Integration Shipping Management System znači e, pomorske organizacije. Što se to tiče e, talijanske službe za nadzor i za spašavanje. E, glavni komandant e, naše obalne straže je odgovoran za spašavanje na moru, te također u suradnje sa drugim organizacijama možemo reći da mi vršimo potragu i spašavanje tijekom svih 8000 e, km naše obale, što je otprilike 500.000 kvadratnih kilometara područja na Sredozemnom moru. Što se tiče tog migracijskog fenomena, glavni elementi su neminovna opasnost i pogibe brodova sa migrantima. Riječ je o brodovima koji su u vrlo lošem stanju, koji su e, nose preveliki teret, jako puno ljudi, e, najčešće žena i djeca koji nemaju brodova za spašavanje i nemaju sigurnosnih mjera. Osim toga, Imamo i nužnost kontrole granica koja potpada pod nadležnost obalne straže. E, također imamo i osjetljivu i problematičnu sociopolitičku situaciju, a E, jedna od dužnosti obalne straže je i nužnost koordinacije e, tu raznovrsnost plovila, kako javnih, tako i privatnih, koji krstare u njihovom području nadležnosti. Osim toga, E, znači predsjednici i ravnatelji svih mogućih lokalnih e, vlasti, e, regionalnih, nacionalnih, kako regija, tako i naroda, navode problem sa mnogim plovilima koja se bave tim svim akcijama spašavanja i, i traganja na moru, uključujući i brodove nevladinih udruga koji su jako angažirani za spašavanje migranata prema e, članku 28, 28 e, konvencije po kojem se kaže e, da u slučaju da bilo koji brod treba pomoć, nužno mu je hitno pružiti pomoć zajedno u suradnji sa centrima za traganje i spašavanje bez obzira na porijeklo tog broda. Nakon toga se dodatno pokazalo da to ima jako puno e, transversalnih e, preklapanja sa međunarodnim pravom i sa drugim odredbama iz konvencijama, ali kao što je potvrđeno na sudu e, za ljudska prava, da se mora poštivati i temeljno ljudsko pravo odnosno da bi države e, trebale izbjegavati pribjegavanje bilo kakvim praksama koje bi ukazivale na odbijanje pomoći i da moraju osigurati iskrcavanje osoba na neko sigurno mjesto. Dakle, to mora biti mjesto koje mora odgovoriti ne samo onim primarnim potrebama tih e, osoba, nego također i te osobe više neće biti u opasnosti i gdje će im biti e, učinkovito zajamčena temeljna <clears throat> prava. Kada govorimo o <clears throat> utvrđivanju tog sigurnog mjesta, to je vrlo kompleksna e, operacija, zato što mora raspolagati jednom centru za spašavanje koji će koordinirati akcije spašavanja na moru i koordinirati rad više dionika. Također e, je nužnost, e, također konvencije propisuju da se mora osigurati da zemlje koordiniraju svoje operacije traganja i spašavanja i da pruže pomoć, e, svu moguću pomoć koja je potrebna. Dakle, e, obveza koj e, zemlje koja je prva zaprimila poziv SOS poziv, ona je ta koja mora na, svojoj, na svom terenu, ako su izvršili akciju traganja i spašavanja, osigurati sigurno mjesto za iskrcaj. E, također moraju biti u suradnji i sa e, pomorskim i kopnenim snagama koji e, sudjeluju u akciji spašavanja i traganja. Kada govorimo o zakonskim rutama migracijskih tokova. To je nešto na čemu treba i tekako raditi. Ministarstvo unutarnjih poslova pak na nacionalnoj nadležnosti ima zadatak organizirati prihvat na kopnu, a to uključuje i jako velik broj e, kopljenih i nacionalnih agencija i Frontexa i Europola i e, drugih e, centara za spašavanje i za pružanje pomoći. I osim što se moraju imati na umu sve te potrebe i problemi, ne samo pomorske službe, nego i kopnjene službe, potrebno je koordinirati sve te centre za spašavanje sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Također, a cilj je da se na neki način smanji, pojednostave sve te procedure i da se uspostave standardni postupci kroz koje će se utvrditi određeni e, načini suradnje između e, institucija Ministarstva unutarnjih poslova i svih ovih institucija koje rade na terenu. Kada govorimo o rekonstrukciji libijskih kapaciteta, odnosno e, taj libijski scenarij je očito jedno od ključnih pitanja za stabilizaciju te regije i koje je utvrđeno e, sa sporazumom o stabilizaciji koji je potpisan sa vladom Libije. E, potrebno je i dalje promicati sve sporazume u okviru Europske unije kako bi se našla i također rješenja u suradnji sa konvencijom, odnosno sa Uredom Ujedinjenih naroda. Kada govorimo govorimo o suradnji e, Libijske obalne straže, ona je tako je treba pružiti e, svoju e, potporu. Također, E, imamo i jako puno potpora koje je pružila e, talijanska obalna straža libijskoj obalni straži u okviru operacije EUNAFOR MED. Također imamo i projekt Libitan Maritime, Maritime Rescue Operation and Center koje također e, se promiče na više razina i također Europska služba za vanjsko djelovanje koja također sudjeluje u koordinaciji aktivnosti. E, takvi projekti su omogućili Libiji da proglasi vlastito područje odgovornosti za spašavanje na moru i da objavi sve podatke međunarodne, e, njihove nacionalne organizacije koja je ekvivalent našoj pomorskoj organizaciji. Danas Obalna straža sudjeluje i u novom projektu jačanja kapaciteta kako bi omogućila e, da se, kako bi se omogućilo da se Libiji još više pomogne u tom upravljanju migracijama. I također E, je to u suradnji sa e, talijanskim ministrom te e, talijanskom obalnom stražom. I evo samo zaključno, talijanska obalna straža je znala odgovoriti na ove hitne slučajeve na način da je kroz te napore bez ikakvog presedana e, uspjela od 2013. do danas e, spasiti jako velik broj ljudi na gotovo trećini sredozemlja. Toliko je područje njezine nadležnosti. Ono što moramo napraviti u budućnosti, a to je imati e, podijeljene angažmane i napore na razini čitavih država članica Europske unije, također priznati sve napore koje je uložila Italija, ali moramo otići i korak dalje s obzirom da ta bolest e, ne izbija na moru nego na kopnu i upravo zato moramo djelovati tamo, na kopnu. E, ispričavam se ako sam probio vrijeme na raspolaganju, zahvaljujem na vašem e, na, na pažnji. Zahvaljujem vama gospodine Andreja Tasara. Puno vam hvala. Vaše svjedočanstvo je također e, evo, jako dobro došlo, u to možete biti sigurni i posao talijanske obalne straže e, sigurno i zaslužuje poštovanje svih onih koji imaju iskustvo na terenu. Vi ste ti koji ste napravili ogroman posao u proteklih e, nekoliko e, godina za spašavanje života na sredozemlju. A dakle, sada, kao što vidite, s nama je Fabrice Legeri iz... On je naš izvršni, on je izvršni direktor Frontexa koji E, je također i zadužen za e, Agenciju za Europsku obalnu i pograničnu stražu. E, jako ste nam dobro došli danas da podijelite vaša stajališta o situaciji Imate riječ na 10 minuta, a nakon toga ćemo otvoriti i razgovor. Dakle, rekli su nam da će Fabrice Legeri, znači naš direktor e, Frontexa, e, je jako ograničen s vremenom da s vama podijeli svoje razmišljanja na pojedina pitanja jer će morati ići na neki drugi događaj i onda bih prvo zamolio da e, pitanja u prvom krugu ako netko ima posebno pitanje koje će usmjeriti gospodinu Fabrisu Ležeriju, da mu ga usmjeri prvo, zato što će on nakon toga morati brzo otići ali e, insistiram imat ćemo i drugi krug e, pitanja e, uzimavši u obzir jasno određeno vrijeme koje će svako imati na raspolaganju. Gospodine Ležir, izvolite imati 10 minuta. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam predsjedatelju, zahvaljujem i vama, dragi zastupnici. Zahvaljujem i komisiji Libe, za odboru Libe, što su mi dali mogućnost da sudjelujem putem ove videokonferencije na daljinu ovom sastanku. Kao što sam već objasnio, e, kao što već objasnio predsjednik, trenutno se nalazimo u situaciji koja je e, e, iznimna, koja nas prisiljava da organiziramo na drugačiji način našu agenciju ovdje u Varšavi, ali želimo biti apsolutno prisutni u ovoj raspravi u parlamentu. Kada govorimo o toj strateškoj raspravi o kojoj <clears throat> danas vodimo računa ovdje u našem središnjem uredu, bi nam trebala omogućiti da u potpunosti iskoristimo sve mogućnosti koje imamo zahvaljujući resursima koji su dani na raspolaganje samoj agenciji. U tom smislu, središnja aktivnost naše obalne straže i pogranične obalne straže, znači i uredba će biti od ključne važnosti zato što će našu e, pograničnu i obalnu stražu učiniti nadležnom za reagiranje e, u akcijama traganja i spašavanja u mnogim državama članicama Europske unije, uključujući mnoge i druge aktivnosti. E, kao što vjerojatno znate ili možda još ne znate, Frontex je priznat u okviru e, Međunarodne pomorske organizacije e, kao jedan od jako važnih dionika u akcijama traganja i spašavanja na sredozemlju. 2018. E, smo pomogli u spašavanju više od 88 tisuća života. Znači to riječ je o osobama koje su nađene i spašene iz mora od, za taj, to isto razdoblje, znači od prošle, prošle godine, od siječnja do listopada smo spasili 70 tisuća osoba, a ove godini Znači, u okviru naših akcija traganja i spašavanja smo pomogli više od 30 tisuća osoba e, koje su se našle u pogibelji na moru. E, to je nešto e, što je izvršeno kroz više od 1100 akcija traganja i spašavanja na moru. Sve osobe koje su bile spašene E, su spašene zahvaljujući našim velikim operacijama. E, imali smo više od 20.000 osoba koje smo e, spasili u okviru operacije Posedon u Grčkoj. Nakon toga smo otprilike 15 osoba koje su spašene u Španjolskoj u okviru operacije Indalo, također 2000 osoba više manje u, u sklopu operacija, operacije Dimis u, u središnjem sredozemlju. I kao što vjerojatno znate, Frontex, Frontex je partner također i Europske e, pomorske organizacije te Međunarodne pomorske organizacije i drugih organizacija koje se bave e, zaštitom na moru i spašavanjem. Zajedno s njima mi e, ispunjavamo sve odredbe u sklopu zakonodavstva koje postoji. Dakle, stručno osposobljavanje koje se organizira kako bi se poboljšali naši kapaciteti i sposobnosti traganja i spašavanja, a središnji dio te suradnje koju smo ostvarili i s drugim europskim agencijama e, te sa mnogim obalnim stražama e, Evrops, članica Europskih unija, mi zajedno s njima u suradnji stvaramo jednu drugačiju kulturu, drugačiji identitet, znači kulturu traganja i spašavanja e, na moru na europskoj razini gdje će ove akcije traganja i spašavanja biti jedna od glavnih e, aktivnosti. E, zakonodavni okvir Frontexa nam predviđa vrlo jasne odredbe. Nadzor, traganje, spašavanje te sporazumje o iskrcavanju. To su odredbe koje se moraju slijediti one su dio raznih operativnih programa i za svaku, za svaku od tih aktivnosti koje e, ostvarujemo u okviru određenog programa. Dakle, mi se dogovaramo sa državama članicama koje će primiti migrante i možemo reći da smo pravno zaštićeni kako bismo realizirali sve intervencije traganja i spašavanja u okviru e, naših operacija i europskih aktivnosti. Također vas želim podsjetiti na još jednu stvar. Frontex je te koji ne može predlagati e, pomorske operacije i e, intervenirati zajedno u suradnji sa plovilima obalne straže, a da pritom ne postoji prethodni sporazum mjesta za, s državom za mjesto iskrcaja. Mi ne možemo poslati plovilo, mi ne smijemo započeti operaciju ako nemamo prethodni sporazum o mjestu gdje ćemo iskrcati ljude koje spasimo. To se posebice stiče e, eventualnih ilegalnih migranata koji bi se spasili e, na moru. Dakle, no nema nikakve pravne praznine. E, Zakon o moru je iznimno jasan, pravo o, unklusovo pravo o moru je vrlo jasno, znači spašene osobe se moraju odvesti na sigurno mjesto u najbližu luku. Također treba razjasniti da je Frontex E, kao i obalna europska straža, da nije samo agencija koja se bavi traganjem i spašavanjem. Također, osim samih drugih e, važnih funkcija koje imamo u okviru e, same agencije, ja ću navesti i također nadzor i kontrolu znači, policijske E, pomorske policije, također i zapljena droge. Mi smo ti koji se borimo protiv trgovine drogom i oružjem i drugim, protiv drugih e, kriminalnih aktivnosti koje se odvijaju na moru, uključujući i sve oblike e, kaznenih aktivnosti. Dakle, također E, u tom kontekstu se postavlja jedno pitanje, a sad ću našu pozornost usmjeriti na njega. Frontex nema pravni zakonski mandat za koordinaciju zajedničkih akcija koje bi e, se mogle isključivo baviti e, ciljem traganja i spašavanja na moru. Dakle, koji je razlog tome? Dakle, sa isključivo pravnog stajališta ne postoji nadležnost Europske unije u traganju i spašavanju. To su akcije koje se nalaze u nadležnosti država članica. No, državama članicama. No, bez obzira na to, kada e, obavljamo aktivnost nadzora granica, mi također imamo i mogućnost da e, damo podršku i e, centrima za pomorsku koordinaciju. I mi smo u okviru tog konteksta mogli voditi i djelovati na području akcija traganja i spašavanja te e, spasiti više od, ne znam, 80 tisuća ljudi prošle godine ili 30 tisuća ljudi ove godine. Sada ću vam reći kako ta operativna perspektiva funkcionira. Dakle, naša operacija dobije mandat E, sektora nadzora granica i sektora nadzora granica. Postoji čitav niz de, znači lančane e, reakcije, odnosno lančanih e, naredbi koje moramo pratiti. Moramo se koordinirati sa državama članicama koje će biti primatelji i koje će sudjelovati također u koordinaciji akcija traganja i spašavanja. Imamo također i suradnju sa još jednom e, organizacijom, agencijom koja se bavi nadzorom granica. Kada mi radimo neku operaciju zajedno u suradnji sa Centrom za nadzor granica, oni su ti koji imaju znači onu finalnu, onu konačnu um, zadatak odlučivanja, moć odluči, ovlast odlučivanja. a kada znači surađujemo blisko sa obalnim stražama, onda se e, ovlast e, konačnog odlučivanog odlučivanja zapravo premješa na ta središta, e, SAR središta koja su vezana zapravo isključivo uz traganje i spašavanje. Mi smo ti koji također radimo za te koordinacijske centre traganja i spašavanja zemlje koje će prihvatiti imigrante. To je jasno poštivanje odredbi o pravu mora. Kada govorimo o traganju i spašavanju, budući da je to e, vrlo iznena situacija, to ne smije postati standard kao što se jako često e, događa u e, tom centru za sredozemlje. Dakle, nitko ne može nastaviti tolerirati situaciju u kojoj i trgovci i migranti na nezakonit način koriste taj sustav traganja i spašavanja kako bi obavljali svoje nezakonite aktivnosti sa velikim zaradama, ali i uz donošenje uz stvaranje opasnosti za mnoge živote tih e, migranata. Mi, znači naša humanitarna dužnost je da se odupremo takvim situacijama, ali također i moja dužnost, budući da sam na čelu jedne operativne organizacije, znači izvršni direktor te Europske e, policije. E, znači moram reći da mi jesmo poboljšali našu borbu protiv e, prekograničnog trgovine i ljudima i oružjem i mi smo ti koji moramo i dalje nastaviti oslabljivati te kriminalne organizacije. Situacija u kojoj sada živimo na središnjem sredozemlju je situacija koja dovodi do nužnosti e, umjetne operacije traganja i spašavanja koje izazivaju namjerno e, trgovci e, ljudima. I često se i lako upadne u tu vrstu zamke operacija trgovaca ljudima zato što mi prihvaćamo te pozive u pomoć, vršimo akcije traganja i spašavanja i padamo u tu zanku sa svim posljedicama koje to ima. Kada govorimo o perspektivi, znači ja vam ovdje govorim o perspektivi naše agencije koja također osim samih policijskih e, nadzora i kontrole ima i aktivnosti traganja i spašavanja. Mi smo izdvojili jako puno resursa upravo za sektor traganja i spašavanja na moru, što se može reći da smo uključeni u sve pomorske akcije koje se odvijaju na sredozemlju i razvili smo te nove kapacitete e, sa, zajedno sa Europskom obalnom stražom koje nam omogućaju tu operativnu, operativnu aktivnost. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem vam što ste e, u ime vaše agencije izložili e, sve ovo što je naravno vrlo blisko onome što i nas brine. A sada je vrijeme da otvorimo mogućnost za raspravu. Molim vas doista da surađujete koliko je god e, to moguće e, kako bismo stigli. Imamo jako dugačak popis, barem 30 zastupnika, a manje od sat vremena nam je na raspolaganju. Molim vas držite se jedne minute. Otvorit ćemo prvi krug pitanja s obzirom da je gospodin Leđeri nam rekao da neće moći predugo sudjelovati. Predlažem da prvi krug pitanja ima e, to na umu. Ako postoji bilo što što želite e, postaviti kao pitanje, e, pitanje direktoru Europske granične straže, prvo postavite ta pitanja. Neki koordinatori, gospodin Pokačini iz ECR-a, i gospodin Tardino iz IDEA također bi, bi htjeli postaviti neka od tih pitanja u drugom krugu u prvom krugu ću, e, u prvom krugu ću dati pitanje onim koordinatorima koji su to tražili, a nakon toga otvaramo drugi krug i pokušat ću uključiti što je više e, vas moguće, ali pomozite nam s tajmingom, ako je moguće ograničite se na jednu minutu. Gospođa Dupont je prva. Molim vas, htjela bih e, samo reći da ja i gospodin Prokačini želimo u ime našeg kluba postaviti pitanja gospođi Raket. Ako možemo to napraviti u prvom krugu, rado bismo to napravili u prvom krugu. Certamente voi siete da, naravno, vi ste koordinatori vaših e, klubova i imate pravo postaviti pitanja koja želite. Ja sam jednostavno sugerirao da ako postoji nešto što je usmjereno direktoru Frontexa, da možda to bude nešto što napravimo prvo. Da, ali molim vas da nam date i u drugom krugu mogućnost da se e, obratimo gospodinu Leđeriju. Hvala, Dupont, hvala vam e, gospodine predsjedatelju, hvala i svim sudionicima u raspravi na ovim izvješćima. Ja imam teškoća obratiti se Frontex, ovo je pitanje gospodinu Leđeriju, ali i drugim sudionicima u raspravi koji će se možda nadovezati u drugom krugu. Mislim da se svi slažemo da gubitak ljudskih života na sredozemlju je nešto čemu trebamo stati na kraj. Današnja rasprava je osim toga pokazala koliko je složena ova tema i koliko je važno e, da uvedemo funkcionalni održivi e, instrument potrage i spašavanja na moru i sustav komunikacije na razini Europske unije E, kako ljudi ne bi riskirali živote. Za to e, nam je potrebno e, dobra suradnja sa državama porijekla i tranzita, a trebaju nam i, i da, napredak po pitanju migracija, migracijskog paketa. Sastavni dio svega je da imamo dobro učinkovito suzbijanje krijumčarenja e, ljudima jer jedino tako možemo osigurati da e, ljudi ne riskiraju svoje živote, a da te bande ne, istovremeno od toga ne profitiraju. Hvala. Predlažem da e, bilježite pitanja jer ćemo poslušati prvo prvi krug pitanja, zatim kratki krug odgovora i zatim otvaramo drugi krug. Gospođa Zipel. Hvala vam. Ja ću pokušati vrlo e, precizno definirati pitanja. Rekli ste da je zadaća Frontexa nije e, uglavnom e, potraga i spašavanje, već da imate i druge zadaće. Ali za vrijeme tih drugih zadaća kad ste na moru, pitanje je jeste li na Mediteranu i naravno vi imate zadaću prema međunarodnom pravu i e, europskom pravu mora ako vidite ljude u nevolji da im pomognete. No, a jeste li rekli da ne možete zaštititi ljude ako nema dogovora o iskrcavanju? Znači li to kad ste na moru i vaši brodovi vide ljude u nevolji da ih nećete spasiti zato što nema prethodne odluke o iskrcaju? E, to bi naime bilo potpuno protiv međunarodnih zakona e, za ne mislite da trebate štititi te ljude bez obzira na prethodne odluke o iskrcavanju? Hvala gospođa Intoveld. Hvala vam. Prvo pitanje gospodinu Liđeriju. Dobivam osjećaj, stalno slušam od vas neke pravne argumente, kažete nemamo ovlasti, ne možemo zakonito učiniti ovo ili ono, ali to vas ne oslobađa vaših međunarodnih obveza. A ja već dobivam nekoliko, kroz nekoliko ovih rasprava osjećaj da vi ovdje e, e, vršite jedan politički odabir. Mi vidimo da države članice ne preuzimaju svoje odgovornosti, da krive, e, odnosno okrivljuju operacije potrage i nevladnih organizacija na sredozemlju, kriminaliziraju takve operacije. Mi primjerice vidimo da u Španjolskoj ispitujete e, ljude o određenim nevladnim organizacijama koje pomažu e, e, ljudima, a cilj vam je kriminalizacija. Željela bih dobiti više informacija o temi o kojoj je bilo riječi zadnji puta, a to je o razmjeni informacija ako postoje neka plovila u, u, u nevolji i vi dijelite informacije kroz centar za, za podjelu informacija i tražili smo od vas da i izravno e, podijelite te informacije o plovilima e, a razmišljam isto tako i o zapovjednom lancu. Zar vi dok provodite te aktivnosti, zar ne, vi ne provodite aktivnosti te države članice, vi ste i dalje tijelo Europske unije i znači odluka o kriminalizaciji nevladinih udruga je zapravo političko tijelo. Molim vas, držite se jedne minute. E, popis se e, povećava. Ja ga sada zaključujem u ime zelenih. Prvo, gospođa Markart, ili tako? Ne, gospođa Trik. Hvala prije nekoliko godina ja sam na ovom odboru Libe predstavila e, svoje izvješće o izgubljenim životima na Mediteranu u ime Vijeća Europe i razlog je da je 70 ljudi ostavljeno na sredozemlju, većina ih je umrla. Ja potičem da imamo pakt na Mediteranu kako bismo osigurali da nema jaza u odgovornostima jer mnogi životi su ponovno od onda još izgubljeni i želim zahvaliti svim ljudima, organizacijama, državama, članicama koje su e, spašavali ljude, osobito sivoči gospođa Rakete. E, Libija je kao mjesto sigurnosti, e, svi, svi prepoznajemo e, da Libija više nije to sigurno mjesto, svi to možemo zaključiti, ali voljela bi dobiti službenu potvrdu toga. A i UNHCR je već prije dva mjeseca rekao da ne možemo pretpostaviti da libijska obalna straža može voditi sve aktivnosti spašavanja. To je potpuno nerealno jer je njihov odgovor vrlo nepredvidljiv što se tiče potrage i spašavanja. Možda panelisti mogu odgovoriti na to gospodin Tasaro primjerice. Još jedno pitanje vezano uz to je uloga MRCC-a je koordinacija Tripolija. Što to znači u smislu mjesta sigurnosti i kršenja libijske obalne straže. Znači li to da MSCC preuzima odgovornost za to i može li Molnar iz područja svoje pravne, e, pravne ekspertize reći nešto o tome? Mi e, e, nemamo plovila, imamo samo zračne patrole. Članak 85 Anklasa zar se ne odnosi i na zračne patrole, znači pružanje pomoći odmah. Ja ću vas morati rezati. 30 e, ljudi čeka drugu rundu. Molim vas da pomognete jer je vrijeme ograničeno. E, ako, čak i ako prijeđemo e, rok i oslobodimo prevoditelje, svejedno je bitno držati se vremena. Gospodin Tardino, gospođa Tardino. Ja imam pitanje pitanje za gospođu Rakete. E, mi e, smo e, vidjeli situaciju, vi ste bili na obali broda koje je iskorišten uz uzlažne, uzlažne izjave, vodite borbu protiv Salvinija, od, otprilike 300 tisuća eura je skupljeno u društvenim medijima na leđima tih jadnih ljudi. Vi ste namjerno povrijedili talijanski zakon, ugrozili ste živote ljudi, e, neovisno o onima, o ljudima na E, na brodu. Rekli ste da ste razočarani u Europu, ali mi smo razočarani jer nas, mi smo ostavljeni sami. E, vi se ovdje e, prikazujete kao heroj koji nam dijelite lekciju gostoprimstva.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 je suradnja sa trgovcima ljudima, sa e, nezakonitim organizacijama. I ovo pitanje za Frontex. Ako pogledamo statistike, e, znamo da ove godine 2019. u usporedbi sa 2018. broj smrtnih slučajeva na moru je smanjio sa 1800 na 900, znači smanjen je za pola. Naravno i jedan život izgubljen na moru je strahovita tragedija i previše, ali kako objašnjavate u proteklim godinama da su se ti smrtni slučajevi smanjili za pola? Gospođa Bjorku i Meguja. Onda gospođa Emst. Srdečna hvala. Prvo, hvala prethodnim govornicima, odnosno želim se distancirati od prethodnih pitanja. Mislim da na taj način ne možemo postupati. Za gospođu Rakete imam pitanje. U, 70 dana što se dogodilo, jeste li e, ste se pokušali obratiti e, talijanskoj obalnoj straži kako biste ugrožene osobe e, iskrcali iz broda. Što se tu točno dogodilo? Što se tiče komisije, što ste vi točno poduzeli ili što poduzimate u razgovorima sa državama članicama kako biste E, stali na kraj kriminalizaciji nevladinih organizacija, osim možda nekih lijepih konferencija. Što ste konkretno učinili protiv toga? i e, na sve ostalo imam pitanje. Libija kao sigurna treća zemlja. E, izgovorene su ove ovdje jasne riječi. Da li doista svako od vas pojedinačno smatra da je Libija sigurna treća zemlja gdje e, se može prihvatiti ljude? Rečeno nam je da ćemo imati još nekih dodatnih 15 minuta maksimalno od prevoditelja, ali nakon toga će stvari morati biti na engleskom. Eh, stoga predlažem da prvo poslušamo gospodina Leđerija eh, koji će odgovarati tri minute, a drugi panelisti koji su sudjelovali u pitanjima, a onda idemo na drugi krug pitanja. Gospodin Leđeri, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala svim e, zastupnicima na njihovim pitanjima. Mogu potvrditi da e, imamo e, nazočnost u srećnjem sredozemlju, imamo vozila u okviru Demisa, u operativnom području Demisa a imamo i e, zrakoplove koji patroliraju, imaju svoje obhodnje na području središnjeg Mediterana. To nije u okviru Temisa, već je e, u okviru drugog mandata, što znači da mi imamo e, vlastite zrakoplove i čim vidimo da je neka incident ili situacija, potencijalna situacija spašavanja, mi e, dijelimo informacije sa Centrom za pomorsku koordinaciju. Ponekad e, smo i svjedoci drugih situacija koje nisu situacije potrage i spašavanja, već su više situacije koje su vezane uz e, neke policijske aktivnosti. U svakom slučaju dijelimo E, informacije. U takvom slučaju mi sa, svi, sa svim e, centrima za pomorsku koordinaciju u regiji razmjenjujemo informacije u skladu sa pomorskim pravom. I e, mi ne podliježemo političkom utjecaju. Kad imamo neki slučaj koji je hitni slučaj u smislu potrage i spašavanja moramo osigurati operativne odgovore E, no naravno ne možemo e, djelovati kao koordinator e, potrage i spašavanja zato što nemamo zato mandat. I kada mi u Europskoj uniji budemo funkcionirali u kontekstu ovih operacija s obzirom da su te države članice suverene zemlje i s obzirom da zakonodavac nije htio dati neke e, supranacionalne ovlasti Europskoj agenciji, mi u tom slučajevima ne možemo koordinirati, ne možemo preuzimati inicijativu, već moramo postupati sa uputama taktičkog zapovjedništva. Međutim, to je važno s obzirom na zabrinutosti nekih zastupnika. Postoji operativni plan i postoji naravno naša dužnost da osiguramo da operativni plan ne samo bude u skladu sa našim mandatom, već da bude u skladu i sa najboljom praksom, ne samo s obzirom na nadzor granice i provedbu zakona, već i da se provode najbolje prakse što se tiče potrage i spašavanja. Pitanje je zašto i kako objasniti da je broj smrtnih slučajeva smanjen, ove godine e, ja svakako e, gledam na to u svezi sa smanjenjem broja ljudi koji se odlučuju na prelazak morskim putem. Prošle godine je bilo smanjenje za 80% čak i godinu dana prije toga i također minus 80% na središnjem Mediteranu. To svakako objašnjava e, smanjenje broja žrtava a još e, važno je po mom mišljenju činjenica da možemo e, efektivno e, razvijati kriminalne mreže, zločinačke mreže. One nisu sve u državama članicama Europske unije, već i u trećim zemljama. Potrebno je razvijati suradnju po tom pitanju i agencija također može prikupljati i obrađivati osobne podatke kako bi pomogla kriminalnim istragama koje koordinira Europol ili nacionalna e, tijela kaznenog progona. Dakle, e, sve to u svrhu borbe protiv e, krijumčara, no kao e, agencija koja ima i obalnu stražu imamo dužnost, a to i činimo, da pridonesemo svakoj potrazi i spašavanju bilo našim pomorskim, pomorskom imovinom ili ako ih nemamo onda kroz naših naše eh, eh, zrakoplove eh, koje, također koristimo u tu svrhu. Hvala na pozornosti. Hvala, hvala u istinu gospodine Leđeri. Hvala vam što ste to tako lijepo saželi, učinkovito saželi. Oprostite, nije mi odgovorio na moja pitanja. Je li Libija sigurna država? Molim vas, odgovorite na to. Želite li eh, dodati taj komentar i odgovoriti na to pitanje? Hvala. Kao izvršni ravnatelj agencije moja uloga nije da definiram da li je određena država sigurna ili ne, ali ja nikad nisam rekao da je Libija sigurna zemlja. Evo, to su pravila e, preko videokonferencije imamo ograničeno vrijeme, a sada moramo čuti i druge paneliste. Evo, zahvaljujem unaprijed na vašoj sažetosti i kratkoći. Nadam se da ćemo time dobiti na vremenu pa kako bi drugi članovi mogli postaviti pitanje. Hvala. Mislim da svi moramo E, biti svjesni koliko e, važnu ulogu igra Frontex u spašavanju života. U okviru Frontex operacija mnogi životi su spašeni, a što se tiče Libije i sigurnog mjesta, mislim da je EU stajalište sljedeće, da to nije sigurno mjesto. I da tu nemamo iskrcavanja, nadam se da ste time dobili odgovor na vaše pitanje. Isto tako, moram podcrtati sljedeću stvar. Situacija u e, sredozemlju je složena i odgovor je složen i solucija je složena. To mora biti dio sveobuhvatnog odgovora. Moramo iznaći ta rješenja i u Europskom parlamentu i sa državama članicama. Moramo iznaći stabilna rješenja i za potragu i za spavašenje, spašavanje. Da, imali smo ova privremena rješenja, to je bilo i privremene aranžmane, to je bila dobrodošla solucija o tome, ali moramo u svakom slučaju iznaći solucije što se tiče zajedničkog europskog sustava za azil, a isto tako moramo se uhvatiti u koštac i uništiti te kirjumčarske mreže. Ne smijemo e, okrenuti e, i zatvarati oči pred tim biznis modelom, nego ga jednostavno trebamo uništiti. Činjenica da organiziramo konferencije o kriminalizaciji i tako dalje, to je sve lijepo, no Mogu reći sljedeće, 2017. smo proveli evaluaciju i imali smo i neke rezultate. I isto tako smo konstatirali da cijela tema nije u potpunosti jasna i da ima cijeli niz zabrinutosti vezano uz to. Ono što je važno je da dobijemo povratnu informaciju od svih relevantnih dionika za novi kolegi se mora pozabaviti dalje tim pitanjem i nadamo se da ćemo iznaći na najbolji način rješenje vezano uz ovu temu. Hvala. Sada e, predstavnik e, e, te Agencije za temeljna prava, gospodin Molnar, izvolite. Znači, odgovorit ću na sva ova pitanja vrlo kratko. Libija nekad jednostavno ne odgovara na pozive za intervencije i tako dalje. Mislim da e, smjernice o sigurnosti na moru iz 2004. godine daju određene odgovore kako se treba e, ponašati. Ako znači određena regija ne e, obavi svoje obveze i ne preuzme odgovornost. Znači to je kao e, svojevrsna e, dodatna procedura u e, znači rezervna procedura. A sada unklos imamo tu članak 98 tu intervencija zrakoplova nije moguća budući da imamo jasno područje primjene konvencije UNCLOS-a na more. No, imamo isto tako i ovdje mm, e, priručnik koji se tiče nekih smjernica e, upotrebljavanja zrakoplova prilikom spašavanja na moru. Tu imamo neke obveze. Tu se govori o tome što se, znači koje su obveze koje se primjenjuju na avione. To nije obvezujuće. I sad ovo pitanje što se tiče Libije, je li to sigurno mjesto? Mi u svakom slučaju potpisujemo um, ocjenu Europske komisije da to nije sigurno mjesto. Hvala. A sada gospođa Rakete, možete e, slobodno govoriti iz srca, iz mozga i dobili ste direktne od, e, direktna pitanja. Molim vas samo kratko. Mislim da su mnogi ovdje mnogi rekli kako je traganje i spašavanje ljudi na moru međunarodna obveza. Ja ne razumijem na koji način e, talijanska država može usvojiti zakon koji je onda u suprotnosti sa međunarodnim e, pomorskim pravom. Nakon mojeg uhićenja u Agrigentu Italiji sudac je odlučio jasno da sam se ja rukovodila ovom dužnošću e, spašavanja i da e, sam postupala u potpunoj u potpunoj sukladnosti sa međunarodnim pomorskim pravom. Drago mi je što e, ovdje se brinete e, oko ovog velikog problema e, mučenja i torture u Libiji. To je nešto što mene izuzetno zabrinjava. Tomu smo svjedoci svaki dan kad spašavamo ljude ne more. I kad provodimo spašavanje, mi ne znamo kakva je životna priča tih ljudi, no ako se zbilja brine oko ovog velikog problema mučenja u Libiji, onda jednostavno bi trebala Europska unija e, prekinuti bilo kakvu suradnju sa Libijom. Znači, to je isto dio problema. I još jedna druga stvar, vrlo kratko. Činjenica je da određene države članice Europske unije podržavaju određene skupine u građanskom ratu u Lidi. Tu e, produžavaju i stvaraju situaciju gdje se ta kršenja i zloporaba ljudskih prava mogu i dogoditi. Hvala. Hvala. E, u istinu. Gospodine kapitana Tasara, izvolite imate na vama red. Dobro, ja bih sada htio odgovoriti gospodinu Striku na e, pitanje. Znači, ovo talijansko pitanje e, se zapravo odnosi na toliko godina koliko se držimo međunarodnih konvencija koje su ratificirane kroz talijansko zakonodavstvo. Dakle, e, tijekom ovih godina mi smo spasili na tisuće i tisuće migranata, ali ne smijemo zaboraviti da istovremeno e, to, e, znači to zakonodavstvo koje predviđa da kada se uspostavi neki centar za spašavanje i nakon što znači neki drugi centar prvi zaprimi taj poziv, ali on je obvezujuć e, o tome izvijestiti centar koji je nadležan za to područje i onda on preuzima odgovornost. Dakle, nekoć nije bilo sugovornika, ali danas, bar za ono što se nas tiče, postoji znači vlada koju priznaje, postoji znači upravljanje koje priznaje e, nacionalne Ujedinjeni narodi. Također postoje i libijske obalne straže koje imaju povećane e, kapacitete i mi smo slijedili i nacionalne i međunarodne zakone i prema njima mi moramo obavijestiti centar zadužen za određeno područje. Dakle, ako mi prijavimo znači taj slučaj libijskom centru oni su ti koji moraju preuzeti e, koordinaciju aktivnosti traganja i spašavanja a s druge strane italija se nikad nije povukla kada je bila riječ o traganju i spašavanju na sredozemlju čak i izvan njihove e, granice e, nadležnosti mi smo koordinirali operacije spašavanja i u, i u tihom oceanu i u atlantskom oceanu kao prvi e, centar koji je dobio SOS poziv, zaprimio SOS poziv. Ali nakon toga kad već imamo mehanizam prebacivanja znači tog poziva e, na odgovornost one osobe koja, na one, onog centra koji je nadležan za određeno područje, znači oni trebaju preuzeti. Dakle, u ovom slučaju Italija je vrlo često e, bila ta koja nikada nije posustala, koja se nikada nije ustručavala pružiti pomoć, ali moramo se pridržavati nacionalnog prava i zakonodavstva. Hvala. Sada je 10.45. Ova e, konferencija je bila predviđena da se održi do 11 sati. Biti će produžena do 11.15. No, nakon 11 i 15 imamo korištenje engleskog jezika. Svi mi ćemo morati koristiti engleski, budući da će prevoditelji otići. Molim vas, ograničite se sada na minutu, svi će imati i dobiti riječ. Franz Stadler, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. E, ovo su doista pojedinačne sudbine koje sudjeluju u ovim katastrofama. Mi moramo imati funkcionalni sustav koji e, neće e, raspirivati lažne nade mislim da ne trebamo dijeliti ljude na dobre i loše države ili dobre i loše ljude. Svi se slažemo, međunarodna je obveza spašavati živote i boriti se protiv krijumčarenja i stati tome na kraj ako je moguće. Ovo je povijesni moment i e, predsjednica komisije je jasno rekla da E, trebamo nove države u migracijskoj politici koje će raditi upravo na jačanju vanjskih granica, jačem e, mandatu za Frontex, bolja suradnja sa e, zemljama porijekla, ali isto tako i bolja integracija onih koji smiju ostati, a imaju razlog za to. Pitanje je kako ćemo stati na kraj tom krijumčarenju, a ako ako, ako ne pojačamo ta spašavanja. Hvala. E, Postavljam sljedeće pitanja. Kako stati na kraj ovoj kriminalizaciji e, e, udruga, nevladinih udruga i tako dalje. Mi smo danas čuli da je to nije samo humanitarna obligacija e, obveza nego također i zakonska obveza solidarnosti i spašavanja u svjetlu međunarodnog prava e, evo što e, mislite na kako sada rješavamo to pitanje, e, e, isto tako ovo pitanje e, na razini država članica provedbe ove klauzule izuzeća što se tiče solidarnosti u okviru ove direktive o facilitaciji. Molim vas da zbilja, ja željela, želio bih čuti odgovor na ovo pitanje. Gospođa Kelly, gospodine predsjedniče, to je moje pitanje isto tako nastavak ovog pitanja gospodina Moralesa. Je li e, komisija spremna za reviziju direktive o olakšanju e, neovlaštenog ulaska tranzita i boravka direktive o facilitaciji kako ne bismo više kriminalizirali e, osobe ili organizacije koji pružaju humanitarnu pomoć i isto tako E, željela bih izraziti svoje divljenje gospođi Karoli. Zahvaljujem. Gospođo Rakete, Dakle, vi ste pristali u talijansku luku bez odobrenja sa brodom prepunom, prepunim migranata. E, sigurno je doš, sigurno na tom brodu bio i čitav niz migranata koji su koji su e, došli iz prihvatnog e, kampa u Libiji. Postoji jako puno parlamentarnih demokracija u Europi koje vi ne poštujete. Vi ste koristili nasilje, niste poštivali vladavinu prava i vi ste dio na taj način kriminalne mreže koja se bavi trgovinom ljudima. Dakle, vi ne biste trebali biti ovdje, trebali biste biti u zatvoru. Ja zaista se ne mogu složiti s činjenicom da bi osobe trebale i dalje dolaziti ovamo i ostajati ovdje na našem tlu. Um, uh, Zahvaljujem, a sad imam i pitanje za gospođu Raket. Dakle, vi ste ti koji E, potičete osobe na sredozemlju da pokušavaju doći u Europu. Vi ste osoba koja e, time potpomaže posao kaznenim kriminalnim organizacijama i trgovcima drogom, e, trgovcima ljudima. Te osobe nakon toga će doći u Europu, živjet će život bez ikakve nade u našim gradovima. Ako razmislite o situaciji u Africi, ako želite poboljšati situaciju tamo, onda biste trebali izbjegavati pod svaku cijenu da osobe dovodite ovdje i a kad bi se to činili onda bi se zaslužili pljesak. Zahvaljujem. Ja moram reći da sam malo šokirana e, zbog tolike količine zapravo optužbi koje su danas izrečene u ovoj dvorani i trebali bismo možda poduzeti neke akcije i protiv toga. Dakle, e, mislim da ne možemo imati takvu situaciju. Gospođa Rakete je to jasno e, najavi, naglasila, a to je da budu kriminalizirani oni koji spašavaju živote. Dakle, ja sada pa znači pitam komisiju. Dakle, naši zakoni nisu dovoljno dobri. Što ćemo e, napraviti u vezi toga? Znači, kako možemo kriminalizirati one koji zapravo pomažu i spašavaju živote kada države članice e, su neuspješne u tome? E, znači, odbor Libe nije ovdje, znači Libija nije sigurno mjesto i zašto smo zašto zapravo smo od trećeg mjeseca ove godine, e, zašto Frontex prenosi informacije libijskim centrima za spašavanje i traganje koji ništa ne rade? Gospodin Oldrih, izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Gospođo Rakete, e, ja sam evo slušao vaše izlaganje. Vi ste ilegalno doveli imigrante u Europu. I ne postoji razlika između vas i trgovaca ljudima. Vi ste kriminalce doveli u Italiju bez obzira na pravo i zakone pojedinih članica Europske unije. Dakle, nemojte dolaziti ovamo i govoriti nam da imamo nekakve dužnosti e, prema Africi zbog naše kolonijalne prošlosti. Moje pitanje je sljedeće. Zašto ne idete pomagati osobama u Africi umjesto da ih dovodite k nama u Europu? Vi idete protiv prava nacionalnih država. Vi djelujete protiv zakona. Ja se slažem s gospodinom Salvinijem. Smatram da biste ne, trebali ne sjediti ovdje, nego u zatvoru. Now, Mr. Peters. Thank you, Mr. Gospodin Peters, izvolite. Nadam se da ću doprinijeti jednoj više razini pitanja. Malo sam zbunjen, moram reći, kada govorimo o e, provedbi članka 98. Ako sam dobro shvatio ono što je gospodin Mulnar rekao, dakle, Evropska unija i agencije su obvezane tim člankom, ali e, implikacije, praktične implikacije e, tog članka su sada pomalo nejasne. Dakle, jer kada Frontex eh, ima informaciju da je neka osoba u pogibelji na moru, tada ima obvezu e, obavijestiti brodove koji su u blizini te osobe u pogibelji. Dakle, je li to obveza da obavijestite brodove i plovila ili nije? Da ili ne? Dobro, zastupniče Bartoli, izvolite imati jednu minutu. Dobro jutro svima. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Znam da imam malo vremena. Ja sam e, pripremio jedan govor, ali e, na neki način osjećam obvezu da se moram potpuno e, odvojiti od onoga što su rekli moji kolege Taljani do sada i koji su dio lige i koji su mi omogućili zapravo E, da e, ovdje kritiziram zakon, zakonsku uredbu kojom se kažnjava zatvorom osobe koje spašavaju živote. E, ja sam s jedne strane se iznimno sramim, a s druge strane sam jako ponosan na talijansku obalnu stražu koju su 30 godina radili i spašavali na moru. To je Italija, a ne Salvinijeva Italija, današnja Italija. A kada govorimo danas o danu sjećanja, znači 2013. godine ja sam bio na Lambeduzi Dakle, 30 godina sam bio liječnik na Lampedusi, spašavao sam te ljudi. E, 368 ljudi je umrlo na nekoliko kilometara od obale i jako se dobro sjećam e, tog dana. Danas je baš simbolično da se danas nalazimo ovdje, razgovaramo upravo o traganju i spašavanju na sredozemlju. Jer to je razlog zbog kojeg sam ja danas ovdje. Ja sam ostavio taj posao koji toliko volim. Moj odgovor, zapravo moje pitanje E, e, je postavio zapravo Claude Moraes, ali ja sam osjećao e, obavezu da se u potpunosti odmaknemo od ono što su rekli moji sunarodnjaci. Rakete je prava kapetanica. Hvala. Regarding this point that you have made, Honorable dobro, s obzirom mm, na ovo što ste vi rekli, gospodine Bantolo, moram reći da ste ovdje znači mm, imali zapravo političku izjavu kada ste izrazili ovo svoje stajalište u e, raspravi. Ali kada govorimo o pravnom stajalištu, ja moram nadodati da nema ne postoji to pravo, uključujući i slobodu govora političkih predstavnika e, koji su demokratski odabrani, to je sigurno, u ovaj parlament kao zastupnici i sigurno ih se treba čuti, ali ne postoji pravno pravo, zakonsko pravo ocrnjivanja. Dakle, i nikako ne smijemo ocrnjivati goste govornike koji su uključeni u ovaj panel na saslušanju. Dakle, ne smijemo ocrnjivati, ne, ne smijemo po nikojem pravu e, vrijeđati govornike koji su pozvali na odabir Libea zahvaljujući odluci koordinatora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 Govorit ću njemački. Nemamo mm, mnogo vremena za odgovore na pitanja, ali obratio bi se kolegama koji su doista ovdje iznijeli neke gnusne izjave i doista se nadam da vi nikada nećete biti u situaciji da će vas trebati spašavati na moru. A ako bi bili u toj situaciji, vjerujem da biste se jako radovali da postoje ljudi kao što je Karola Rakete. Ako ste 17 eh, dana na, na brodu možda imate vremena pročitati i pomorske zakone i vidjeti da e, postoji pomorski zakon koji e, omogućava spašavanje ljudi u nevolji. Možda biste onda i razumjeli te zakone i e, niste vi ti koji odlučujete o tome hoće li neko završiti u zatvoru. O tome odlučuju sudovi, a sudovi su brojne te ljude oslobodili. Hvala. Gospodin First, imate jednu Hvala. Odmah ću dati, e, nisam, nemam e, ja namjeru putovati u e, takvom brodu u Libiju. Mislim da se ne morate oko toga brinuti. Što se tiče gospođe Rakete, vi se žalite na tešku situaciju ljudskih prava u Libiji, navodna mučenja i tako dalje, no mi smo sada u situaciji da pitanje e, koliko je tih tamo mučitelja. E, da li vi doista želite ugrožavati poziciju hrvatskih, e, situaciju europskih građana? Mi ne prepoznajemo ovu situaciju. Već je godinama poznato da teroristi i mučitelji traže put e, putem sredozemlja kako bi pobjegli od kaznenog progona u svojim zemljama i molim vas za e, odgovor da li vi ovdje mislite pomoći i tim mučiteljima koji su pobjegli. One minute. Thank you, Mr. Chair. Well, uh, we all agree on... Dobro, svi se ovdje slažemo da je spašavanje života jako važna stvar. Ne želimo e, vidjeti da netko da nitko umire u pogibelji na moru i mislim da se oko toga svi slažemo, to nije rasprava koju vodimo. Rasprava je o tome kako e, se e, osigurati da se to ne događa. Dakle, ja mislim da moramo početi od zakonitosti i granične sigurnosti Dakle, e, simbolično je da smo imali predstavnika Frontexa koji je govorilo o pravno obvezujućim pravilima i zakonima. Da, to je nužno, to moramo napraviti, ali e, znači ne vladine udruge i njihovi brodovi ne bi trebali raditi kao transportne, transportni brodovi. Dakle, e, to je opasno, time se krše zakoni, time se radi opasan presedan koji odašilje poruku ljudima u Africi i u drugim državama da je moguće doći preko sredozemlja. Dakle, oni ne bi trebali preuzimati dužnosti obalne straže, e, donositelja zakona ili, provoditelja zakona i tako dalje. I zato oko, oko toga bi se trebala voditi rasprava. Gospodine Kosta, imate jednu minutu. Hvala. Prije svega želim e, izraziti e, poštovanje prema ovim e, privatnim e, organizacijama za spašavanje. Oni rade ono i drže se zakona koje krši Europska komisija, Europska unija. To su pravi građani. A sada imam pitanje za gospodina Šotera što se tiče ovog privremenog sporazuma. E, ovdje e, u ovom e, sporazumu sad imamo to, tu registraciju što se tiče plovila. Kako to zamišljate? Isto tako se govori da plovila koje su uključena u operacije spašavanja moraju pratiti ono što im kažu koordinatori. E, da li to znači da onda oni e, ne mogu e, iskrcati ljude na mjesta koja nisu u skladu sa sigurnosnim mjestima tamo onako kako to definira međunarodni zakon. U drugom mjesecu 2016. u Kataloniji imali smo jedno jako veliko događanje kako bismo, znači, prosjet, znači jedno događanje u kojem smo prihvaćali migrante. E, to je drugačija Europa, Europa koja želi prihvaćati. A s druge strane imamo pak i e, državu, odnosno one države koje žele napraviti eksternalizaciju država u Maru, Maroko. E, ovo ljeto španjolska država je prijetila da će kaznama od više od ne znam koliko stotina tisuća eura kažnjavati osobe koje će spašavati nezakonito osobe na sredozemlju. E, znamo da je spašavanje na otvorenom moru priznato međunarodnim pravom. Dva pitanja komisiji. Što biste napraviti kako bi se okončalo s ovim modelom tvrđave Europe e, koja koja e, ne izvršava svoje obveze štićenja ljudskih prava. I drugo, hoćete li pokrenuti reformu europskog sustava azila te uspostavu sigurnih migracijskih putova i ulazaka za migrante i pojačati suradnju država članica? Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. E, nitko ovdje nije rekao da je Libija sigurna zemlja i e, zbog toga e, vraćanjem ljudi u Libiju svi prihvaćaju da je to flagrantno kršenje zakona Znači, svi su govorili o vladavini prava, ali to se ipak i dalje e, događa. Gospodin e, Leđer je rekao da unutar e, operacija 2000 ljudi je spašeno. Ali možemo li dobiti e, potvrdu da se isto tako dogodilo to da su se e, ljudi vratili u e, Libiju? Što komisija radi vezano s to? Što radi što se na reformi Dublinske uredbe? I isto tako što radi na tome kako bi se ostvario siguran put za te migrante, a ne kriminalizirati nevladine udruge? Gospodin Lenac, izvolite. Hvala vrlo interesantno je ovo što smo do sada čuli. Ako pogledate pogledate 2019. godinu, situacija je takva da najviše ljudi dolazi iz e, Tunisa, a e, isto tako E, imamo i mnogo ljudi koji dolazi iz e, Maroka, a tu e, zapravo imamo jako malo ljudi koji, koji su prepoznati kao ljudi koji moraju biti zaštićeni u, sklopu međunarodnog zakona. Šta se radi sa Maro, građanima Maroka i Tunisa, da li ih se vraćaju i kako je možete evaluirati evaluirati e, također e, na koji način kapetan može uopće odrediti određenog plovila da li je neko mjesto sigurno ili ne. Što E, kaže, što mislite, znači da ljudi koji žele doći u Europu iz Tunisa, Maroka, Bangladeša i tako dalje, svi koji žele doći u Europu mogu to napraviti. Da li se vrši ta prava e, distinkcija između e, ekonomskih i drugih migranata? Hvala i hvala na ovom saslušanju. Nadam se da će to nekima otvoriti oči, iako neka javnja za riječ dokazuju suprotno. Jednostavno je, mladi ljudi ovdje rade nešto što, što ne bi uopće trebali biti prisiljeni raditi jer politika ne rješava ta, ta pitanja i pozivam sve kolegice i kolege u parlamentu koji su svjedoci ovog saslušanja da u svojim političkim redovima porade na podizanju svijesti jer e, mi e, imamo e, zadaće kao europska tijela trebamo doista poraditi na provedbi direktive o facilitaciji trebamo osigurati osigurati da se ljudi dovedu na sigurno mjesto, a Libija nije sigurno mjesto. Osim toga, brojne općine koje žele pomoći e, treba e, definitivno iskoristiti njihovu spremnost za pomoć i e, iskrsati ljude na tim dijelovima. Osim toga, trebamo shvatiti da ljudska prava vrijedi i na vanjskim granicama Europske unije. Mi trebamo pružiti humanitarnu pomoć na licu mjesta, no nažalost e, neće svi moći koje spasimo i ostati u Europi, ali ljudi koji su u nevolji, mi ih moramo pristupati dostojanstveno, e, moramo spasiti njihove živote i to ta crvena linija ne smije e, izaći iz područja političkih kalkulacija. Molim u istinu da govorite samo jednu minutu jer ćemo na, vrlo brzo moći govoriti samo engleski. Gospodin Urban, izvolite. Hvala predsjedatelju. Evo, ja sam vas htio e, podsjetiti nakon izlaganja ovih nekih kolega ovdje, zbog kojih se sramim jako duboko, a to je da demokracija u Europa, u Europi se branila od antifašizma, a ovdje danas vidimo kako se u ovoj dvorani e, postavljaju e, znači rasistička i ksenofobna pitanja i to je još uvijek prisutno i to je sramota za europsku demokraciju. Kao drugo, evo jedno pitanje komisiji, jako važno pitanje komisiji Znači, e, pitanje komisiji. Dakle, je li Libija sigurna zemlja? Zašto financiramo njihovu obalnu stražu ako Libija nije sigurna zemlja? Tko je znači, taj u libijskoj državi? Koga financiramo? Znači, koga podučavamo u e, Libijskoj obalnoj straži? Ja mislim da je to vrlo jednostavno pitanje. I još jedno pitanje za Frontexa, iako ga nema, e, molimo da pošalju odgovor pismenim putem. Dakle, sudjelujete li također i u traganju i spašavanju u e, Alboranskom moru, da ili ne? Zahvaljujem. Gospođa Purek, jedna minuta. Thank Zahvaljujem. Gospođo Rake, dolazim iz Poljske. Dakle, zemlja u kojoj e, imamo jako puno, znači e, e, pružili smo jako puno solidarnosti. Govorim, govorim također i iz države gdje imamo i osobu koja kaže da je dovoljno da se migrantima pomaže na terenu. Moje pitanje je bilo sljedeće. Kako možemo napraviti to da kao Europski parlament da se suočimo s tim pitanjem i da se još više angažiramo kako bismo spasili živote? Vi ste u našem govoru rekli da moramo unijeti čitav niz promjena u naše zakonodavstvo i također možda bismo mogli jednu stvar napraviti svi onako iz srca. Dakle, koja bi to bila ta jedna stvar koju bismo svi mogli napraviti iz srca? Molim vas samo još jedna minuta. Zahvaljujem. Ovoga, evo, e, ja bih htjela i sada prevoditelji prekidaju sa e, prevođenjem. Evo, prevoditelji sada odlaze, znači od sad će imati samo engleski. Pozdravljamo vas za danas i hvala. My worst <laughs> English, okay. So, I want to salute you, Carol Hackett, for your courage and also for the courage uh, of other